Señor presidente. Se reanuda la sesión. Tienen sus señorías el Možemo otvoriti zasjedanje. Svi imate zapisnik jučerašnje sjednice na raspolaganju online, pa ako netko želi uzeti reč na tu temu, slabo danje, ukoliko ne, smatrat ćemo ih usvojenima i preći ćemo na sljedeću točku dnevnog reda. A ta izjava potpredsjednika